Um, hvala dragi kolege. Sada ćemo nastaviti s raspravom. Imamo raspravu o Zapadnom Balkanu. Imamo izjavu potpredsjednice i visoke predstavnice Komisije za vanjsku i sigurnosnu politiku vezano uz odluku o strategiji za proširenje na Zapadni Balkan. I sada ću na početku ove rasprave pozvati potpredsjednicu Mogherini da uzme riječ. Hvala, hvala i vama.